Hi, good uh, morning, everybody. Welcome to our, uh, I wanted to say last meeting. Dobro jutro svima. Dobrodošli na naš sastanak. Htjela sam reći zadnji prije ljetne pauze, ali to će biti sutra. Dakle, dobrodošli. Prije nego što krenemo sa sastankom, Zamolila bih sve da poslušate prevoditelje koje imaju poruku za vas. Dakle, poruka od prevoditelja. Danas je dan 37 e, naših protestnih akcija protiv jednostrano nametnutih e, radnih uvjeta od strane uprave parlamenta i nažalost moramo vas obavijestiti da će se prijevod završiti točno u predviđeno vrijeme. Hvala. Dakle, svi ste primili dnevni red za danas. Ako nema nikakvih napomena, možemo usvojiti dnevni red. Kao što svi znate, ovaj sastanak se prenosi na internetu. Imamo i newsletter IMCO-a koji je dostupan. I pretpostavljam da možemo odobriti zapisnik s našeg sastanka iz lipnja. Ako nema nikakvih prigovora, a ne vidim ih, možemo taj zapisnik odobriti. I želim bih pozdraviti predstavnike Austrijskog predsjedništva. Imamo s nama gospođu Šrambok, Ona je Austrijska savezna ministrica gospodarstva i ona će se obratiti našem odboru i predstaviti će program predsjedništva vijeća. Gospođo Šambrok, izvolite. Hvala. Štovana gospođo predsjednice, štovani zastupnici, ja bih želio iskoristiti ovu prigodu da predstavim svoj tim koji nas podupire, tim iz Austrije prije svega. Želim ih pozdraviti jutros koji su jučer bili s nama. Hvala svima vama na potpori. Drago mi je što mogu danas biti s vama i raspravljati isto tako o svemu onome, a isto tako i pitanja i ideje koje ćete imati, rado ćemo saslušati. Juče smo imali izuzetno konstruktivnu razmjenu e, mišljenja i meni kao odgovornom u vijeću, zaista mi je važno da s vama svakako unaprijedimo stvari zajedno sa parlamentom i komisijom da surađujemo na svim pitanjima. Zbog čega je to tako važno? Svakako treba ovaj, gospodarski relevantnu lokaciju Europe eh, održivo ojačavati i za to je potrebna harmonizirana gospodarska politika koja svakako cilja na ojačavanje konkurentnosti naših poduzeća i poduzetnika. Upravo su i poduzeća ta koja su stvaraju radna mjesta za eh, ljude u Europi, stanovnike Europe, za to je potrebno da imamo eh, jedan pravni okvir koji će to svakako i poduprijeti i pomoći u održiv, na održiv način da se to svakako i realizira. Koja je važna točka tijekom našeg predsjedanja vijećem tema industrijske politike će biti svakako važna industrijska politika koju želimo povezati sa tematikom digitalizacije. Ova ova područja su vrlo važna i zbog toga smo e, jedan od mota bili Rethinking Industrial Policy stavili kao moto uz uzimanje u obzir digitalizacije prije svega umjetne inteligencije i robotike. Zbog čega je to sve skupa tako nužno i potrebno zbog toga što želimo stvoriti gospodarsko okruženje u kojem inovativni poslovni modeli imaju svoj uspjeh i to je jednako tako važno i za industrije i za vodeća poduzeća, tako i za mala i srednja poduzeća, tako i za startupove. Dakle, naš zadatak bio bi da imamo jedan regulatorni okvir koji ćemo stvoriti i koji će ove promijenjene preduvjete i uvjete koje se događaju kroz digitalnu transformaciju ispuniti e, sve svoje segmente anticipirati, anticipirati zapravo buduća događanja, a isto tako i pospješiti sve buduće tijekove. Što se tiče dodatne vrijednosti EU regulative, svakako to moramo imati u prednjem planu zbog toga. A austrijsko predsjedanje svakako je i na agendu stavilo temu za poboljšano zakonodavstvo i zakonodavna rješenja koje je već započeto, gdje mnogi između vas daju svoje doprinose već sada. Mi ćemo to nastaviti i svakako dati punu potporu. Što se tiče samog načela koje koje je s tim u vezi blisko povezano, jest tematika subsidijarnosti i tu stvaramo okvir gdje se zapravo treba e, regulirati tamo gdje je najbolje regulirati kako za e, mala srednja poduzeća, startupove, rastuća poduzeća, brzo rastuća poduzeća i vodeća poduzeća u svom segmentu. Svakako to je stvaranje jednog okvira koje će dati pravnu sigurnost, mogućnost rasta inovacije kad je riječ e, o tematikama istraživanja i razvoja, a isto tako i potpore u području inovacije akcije, a svakako u taj okvir spada i u svi ovi segmenti inicijativi za isto tako inovacije i stručnom profesionalnom kompetencijom moramo e, unaprijediti. Jedan od važnih e, također pitanja je digitalno e, zajedničko jedinstveno tržište. To je nešto što smatramo izuzetno važnim da ga unaprijedimo, a tu ćemo svakako i predložiti mjere zajedno s vama i zajedno s komisijom kako bismo onda i digitalnu strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta unaprijedili. Želim samo navesti ovdje dva e, dosjeja poslovno partnerstvo, te isto tako i e, osobno smatram da su upravo ova dva dokumenta izuzetno važna u daljnjoj obradi. Jako je važno da stvorimo jednake uvjete kroz taj okvir e, i kroz naše pravne mjere koje ćemo poduzeti, a koji će sa svoje strane omogućiti gospodarstvu, budu na istoj e, valnoj doljini sa zaštitom potrošača i zaštitom okoliša. Veselim se vrlo konstruktivno razmjeni mišljenja, te isto tako i na otvorenosti u dijalogu, kako bismo u ovih šest mjeseci našeg predsjedanja vijećem što je to brže moguće unaprijedili kako bismo realizirali zacrtane e, projekte i kako bismo upravo ovih šest mjeseci najbolje moguće iskoristili. Već se sada veselim dijalogu s vama, a isto tako unapred se zahvaljujem i na vašoj svesrednoj potpori. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada bih dala riječ prvo koordinatorima klubova. Prvo gospodin Nikola Danti. Osim gospodin Kars e, mijenja gospodina Šarba. Ne, on dolazi. Dakle, prvo Nikola Hvala gospođo predsjednice i hvala ministrici na dolasku. Mi imamo veliko povjerenje u austrijsko predsjedništvo koje nastupa na dužnost manje od godinu dana prije izbora i ovo predsjedništvo će morati raditi na završavanju brojnih zakonodavnih predmeta na kojima radimo u ovom odboru i u čitavom parlamentu. Tako da doista imam e, vjeru u rad koji će obaviti Austrijsko predsjedništvo, vi osobno i vaši suradnici, kako bi se privelo kraju mnoge zakonodavne inicijative za koje je nadležan naš odbor. Ja bih htio istaknuti neke od tih inicijativa kako bismo ukazali i na naše prioritete kao klub zastupnika. Dakle, paket koji se tiče robe je izuzetno važan. Dakle, imamo dvije uredbe o nadzoru tržišta, a to je uredba koja će omogućiti veću konkurentnost europskih poduzeća i omogućit će također i nadzor nad online prodajom i osigurat će veću učinkovitost, i pružiti veću sigurnost e, europskim potrošačima. I drugi predmet, odnosno uredba je uzajamno priznavanje u vezi sa komercijalnim dobrina i to je također važan sastavni dio ovog paketa o robi kojim se bavimo ovdje u ovom odboru. Evo ja očekujem i nadam se da će se, kao što radimo u parlamentu, na tome raditi brzo i da će se uskoro izraditi jedan prijedlog koji će tijekom vašeg predsjedavanja omogućiti barem sporazum između parlamenta i vijeća. Želim također istaknuti neke druge važne predmete i točke, dakle predmet koji se tiče platformi. mi kao klub e, zastupnika imamo glavnu riječ o tome, naša izvjestiteljica Krisa Šaldemoze i to je važan predmet e, jer se tiče odnosa između poduzeća na internet platformama, zatim imamo i predmet o kibernetskoj sigurnosti koji je u nadležnosti odbora ITRE, ali isto tako se u velikom dijelu tiče i našeg odbora, naročito u vezi sa svime onime što se tiče priznavanja standarda kibernetičke sigurnosti. Evo, gospođo ministrice, nadam se da će austrijsko predsjedništvo pokazati veliko zalaganje u prevladavanju poteškoća na vijeću o europskom aktu o pristupačnosti. Parlament je na plenarnom zasjedanju o tome glasovao i velika većina je glasovala za to kako bismo zaštitili najranjivije osobe u našem društvu, odnosno osobe sa invaliditetom i mislim da je neprihvatljivo da na vijeću jedna manjina spriječava usvajanje tog akta kako bismo omogućili najranjivim e, osobama u našem e, društvu da uživaju jednaku zaštitu kao i svi ostali čemu se mi nadamo i to je parlament e, konačno usvojio velikom većinom. I još jedno političko pitanje. Mi smo odbor za unutarnje tržište, a unutarnje tržište se uglavnom oslanja na slobodu kretanja, odnosno oslanja se konkretno na slobodu kretanja i mi smo ovdje zabrinuti mogućnošću da bi i pojave u vezi sa migracijama mogle utjecati i na slobodu kretanja robe i e, da bi se mogle pojaviti prepreke na našim granicama. Dakle, to govorimo kao talijan, dakle na e, granici sa Austrijom imamo e, i e, Brenner tunel i mi se zapravo uvelike osanjamo na slobodu kretanja i ako se ugrozi ovo temeljno načelo, to bi moglo predstaviti doista veliki kamen smutnje na putu izgradnje Europske unije. Hvala vam. Hvala lijepa, gospodin Hvala, predsjedateljice. ispričavam se što je dolazak gospodina Trumpa u otežao sve dolaske u parlament. Želim se nadovezati na ono što je kolega Danti istaknuo, ne mogu zaista vidjeti sadržajnih eh, bilo kakvih eh, razlika. U našem odboru je uvijek eh, bilo tako da smo vrlo konstruktivno tražili i konstruktivna rješenja koja bi se protezala kroz sve klubove i uvijek smo dobra rješenja uspjeli ustoličiti za mene osobno, to je isto tako i pozitivno iskustvo suradnje unutar Europske unije. Što se tiče zajedničkog unutarnjeg tržište, s obzirom da smo se već bili sreli vezano na temu industrijske politike prije e, vašeg predsjedanja, Pred nama je velika poteškoća. Populisti kažu Europa ne funkcionira i da je to krivi put. Mi pa kažemo da je Europa najbolje rješenje koje smo ikada imali na ovom kontinentu, ali nažalost malo smo uskraćeni, zato ću biti jasan kad je riječ o unutarnjem tržištu, da nismo voljni, niti imamo želju, ni htjenje, ni u vijeću, ni u drugim europskim e, institucijama da se primjeni ta logika zajedničkog unutarnjeg tržišta, ali samo kada se primjeni sva e, šarolikost ovog tržišta se može razvijati. Ako popuštamo nekim članicama i onda populisti imaju pravo. Stoga mislim da moramo se okrenuti i preispitati 80% uspjeha na zajedničkom tržištu, da li je to dovoljno? Mislim da 80% čak i nije dovoljno za neki dobar rezultat kako bi građani ipak razumjeli sve prednosti zajedničkog tržišta. Sve teme koje je kolega Danti naveo doveo me i do jedne teme koje je jedna tema koja se stalno provlači. Kad sam ja došao u Europski parlament 2005. godine, e, jako dugo sam ovdje, duže od mnoštva suradnika. Europska komisija je tada dala prvi prijedlog za modernizaciju carinskog zakonika i carinskog prava. To je zapravo e, dio poreznog e, zakonodavstva i slobode kretanja roba, a gospođa Gepard će se sjetiti 2011. godine odustala s toga, države članice nisu htjeli e, ući u to. 2009. godine, Modernized Customs Code, 2013. Unions Customs Code. Ista stvar, isti opis, isti pokušaj i nećete se čuditi tijekom vašeg predsjedanja ponovno se treba postaviti sličan zahtjev. 15 godina sam ovdje sjedio uzalud i moram kazati, ne mogu to ni vama, niti suradnicima, niti objasniti to građanima i građankama. I stoga možda bi bilo za da li bi vaše predsjedanje moglo, e, možda nepopularan čin za široku javnost, Pozabavite se time da konačno učinimo jedan korak u nekom smjeru nakon 15 godina, pa to ipak e, bio red, a ako mogu pomoći ne samo klub EPP-a, vrlo rado ćemo vam pomoći i hvala vam što ste danas ovdje. E, hvala lijepa. Iz Aldea imamo gospođu Krancovu. Hvala. Dobrodošli gospođo ministrice na naš odbor. Hvala vam na vašim uvodnim napomenama. U potpunosti se slažem s vama, pogotovo što se tiče boljeg zakonodavstva u Europskoj uniji, ali naglasila bih i činjenicu da u ovom trenutku imate za svoj zadatak više od 300 otvorenih dosjeja. I naravno moram reći da su oni kojima se bavi ovaj odbor najbitniji, ali u trenutnim okolnostima u Europskoj uniji to je očito jer na kocki je budućnost Europske unije. Ja dolazim iz Češke, za nas se govori da smo mi euroskeptična država, ali ako ljudi cijene nešto u Europskoj uniji, to je unutarnje tržište. I vi ste predsjedništvo koje može učiniti razliku u percepciji Europske unije, javnoj percepciji. Sada bih govorila o tri važna dosija iz perspektive mojeg političkog kluba. Jedan je paket o robama. Već ste spomenuli da možemo imati jedinstveno tržište samo ako budemo kontrolirali što ulazi na tržište izvana. A ja želim naglasiti te kontrole, a ne blokiranje onoga što dolazi na unutarnje tržište. Mislim da prijedlozi komisije, ali također i mnogi amandmani koje je predložio ovaj odbor, upravo to i čine. A u isto vrijeme potrebno nam je uzajamno prepoznavanje na unutarnjem tržištu. Dakle, da imamo jamstvo da, su, da je češka roba sigurna, isto kao i austrijska ili, na primjer, njemačka. I želim od vas čuti obvezu da ćete pokušati raditi e, na tim dosijejima i zaključiti ih što je prije moguće, jer mislim da je to zaista važan zakonodavni prijedlog. Drugo, Europski akt o pristupačnosti to je već spomenuto. Ovdje bih opet žela čuti od vas da ćete se angažirati na tom dosjeu i da ćete postići završni sporazum tijekom vašeg predsjedavanja. Također me zanima čuti vaše mišljenje i nove informacije o stajalištu država članica vezano za uključivanje javne nabave u područje primjene. Jer kao što znamo, javna nabava je 20% europskog BDP-a i nadam se da se svi možemo složiti da ne želimo isključiti osobe s invaliditetom iz tog velikog tržišta. I također želim naglasiti da sporazumi o mnogim drugim dosjejima, na primjer e, zakon o telekomima gdje sam ja bila izvjestitelj, su temeljeni na razumijevanju da će dostupnost za osobe s invaliditetom biti obuhvaćena tim zakonom. Ako ne uspijete tijekom vašeg predsjedanja, to će dovesti u pitanje i druge dosije koji su nedavno usvojeni. I zadnje, direktiva o, o osiguranju. Ja sam isto bila izvjestitelj za to, ali žela bih čuti od vas kako ćete raspravljati u vijeću o tom dosijevu? Jer e, osiguranje automobila je važno pitanje za naše građane, a pogotovo za one iz malih država članica koje se često sele i rade u inozemstvu i mislim da moramo učiniti sve što možemo da poboljšamo pristup osiguranju i smanjimo rizike vezane za to. Hvala lijepa gospođo ministrice i želim vam sve najbolje tijekom predsjedanja. Hvala. Hvala, gospodin Karas. Dobrodošli, gospođo ministrice, u Europskom parlamentu. Vi ste već uspjeli vidjeti da one prioriteti koje si predsjedanje vijećem si uzme kao zadatak e, upravo i zaostaje za onim prioritetima koje želimo mi pokrenuti, a kada je digitalno zajedničko tržište, a isto tako i onaj predani rad, zakonodavni rad koji imamo. I stoga bih vas zamolio da oni dosjeji koji se nalaze na stolu, da se e, završe tijekom austrijskog predsjedanja i da pokušamo, kao što je to nadzor tržišta i neke druga područja, da ih ipak dovršimo. Jer ono što mi tijekom austrijskog predsjedanja možemo dovršiti doći će svakako na onu dobitnu stranu kad je reč o odgovor o Europskoj uniji i isto tako na sve one izazove koje ima Europska unija. Nadzor tržišta je jedna od tematika i još neke druge druge teme koje je kolegica spomenula, to su upravo ti dosjei o kojima želim prozboriti. Kolega Švap je istaknuo da pitanje carinskog prava koje zvuči vrlo tehnička, ali vidimo koje zapravo političke e, jakosti, politička energija se krije za toga. Mi se nadamo da tijekom austrijskog predsjedanja e, će isto tako biti odbijen svaki zahtjev za daljnjim odgađajima da možemo započeti konačni s tim dosijevom, što znači da nećemo možda dovršiti u ovom periodu. Međutim, daljnje odlaganje bi dovelo do toga da se odgađa u nedogled i zauvijek. Što znači da isto tako moramo u nekom trenutku početi iz početka. Kada pogledamo i vidimo da je upravo i danas predsjednik SAD-a došao u Brisel na skup NATO, a ne u Europsku uniju, i kada vidimo da za nekoliko dana će se susreti sa predsjednikom Putinom, to nam potpuno jasno dokazuje koje su tu prioriteti ukoliko ne želimo biti neovisni, ukoliko ne ojačamo zajedničko tržište, ukoliko e, ne smanjimo ove prepreke i e, veze u, u zajedničkom tržištu, a isto tako ne E, smo pretvodnici digitalne revolucije, tada će nas drugi blokovi samljeti i u budućnosti nećemo biti akter. Stoga moja molba sve što smanjuje ovo ograničavanje zajedničkog tržišta i smanjenje zapošljavanja, sve što u definicijama zajedničkog unutarnjeg tržišta koje se tiču i malih i srednjih poduzeća u svakom dosjeu u ovom trenutku imamo problem definiranja, a kad je reč o okvirima koji se tiče u samoj definiciji svega, zapravo de facto se nalazi i prilika, a isto tako s druge strane i rizik. Ja vas molio da ove ovaj dosije, kad je riječ o proširenju definicije, a koje idu na uštrb e, razlikovanje između malih i velikih, e, između dobavljača, izvoznika, da ih poduprete, jer bismo inače doveli do zapravo na neki način remećenja konkurentnosti na zajedničkom tržištu. Želim vam sve najbolje kada je riječ o prioritetima, a isto tako i nadati se dobroj suradnji s parlamentom, te isto tako da ćemo dovršiti što je to veći broj dokumenata i dosija. Hvala lijepo. Hvala, gospođo predsjednice. Dobrodošla, gospođa savezna ministrice, našem odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. S pravom ste istaknuli da jedno od vaših prioriteta jest upravo digitalizacija i to je naš svijet, vaš svijet, svijet moje djece. Sutra će to biti digitalni svijet i mislim da u ovom trenutku čitav niz poduzeća se priprema za ovaj proces i da potrošač može vidjeti prednosti i upoznati taj digitalni svijet, iskoristiti taj digitalni svijet. Mi kao političari u Europskom parlamentu pritom želimo stvoriti okvire za buduće ili sadašnji digitalni svijet koji nas okružuje. U mnogim e, propovjedima nedjeljom čujem da je to zapravo prejednost, da moramo stvoriti okvire za digitalno tržište. Međutim, kada je riječ o detaljima, tada svaka država članica zapravo brzo dolazi do spoznaje da se mnogo toga može postići, međutim e, ne žele se prilagodba u bilo kojem pogledu. Ja sam izvjestitelj u jednom dosijeu koji ste vi naveli kao prioritetni dosije, a to je e, dakle prodaje robe na daljinu. A za ovaj dosije, obrađujem zajedno sa kolegicom Gebhardt, e, već se nalazi u trialogu. Što se tiče vaše uloge, a to je digitalni ugovor sa digitalnim sadržajima, mislim da upravo već tri godine u parlamentu intenzivno i konkretno, a mislim isto tako i vrlo mudro smo radili kako bismo dobili zajednički stav već tri godine, međutim čekamo, dakle što se tiče prve robe na daljinu, čekamo na opći pristup vijeća. Kada bismo imali taj opći pristup, tada bismo i vrlo brzo došli do kompromisa. Međutim, jasno nam je svima da vijeća mora da donijeti konačno te rezultate. Austrijsko predsjedanje bi to mogao zapravo prikazati i postaviti kao svoj veliki uspjeh, jer u 28 članica Europske unije to bi mogao biti zajedničko pravo, kako da potrošače i poduzetnike možemo vidjeti u sklopu ovog uspjeha zajedničkog tržišta, a upravo načelo subsidijaranosti tu nam neće pomoći, jer u tom slučaju bi zapravo bio suprotno onome što želimo. Ako želimo biti u digitalno jedinstvenom svijetu, živjeti u 28 okruženja koje koje imaju svoja pravna rješenja. To bi nas unazadovalo, ne bismo ni na koji način imali e, zajedničko unutarnje tržište i on bi kaskao za onime što traže i potrošači i poduzetnici na samom tržištu. Zbog toga pitanje, odnosno zamolba koja bih želio uputiti, molim vas da forsirate da vijeće ovo opći pristup e, što brže uspostavi. Ja sam uvjeren, a isto tako i kolegica Gebhardt i kolega Foss koji zajedno sa mnom radi na tom dosjeu da tijekom vašeg predsjedanja možemo to dovesti do uspješnog kraja. Koji će biti uspjeh i za poduzetnike i za potrošače? Povećat ćemo razinu zaštite potrošača i stvoriti okvir koji će omogućiti lakše poslovanje. Zbog toga moja zamolba, molim vas da u ovom pogledu i u ovom području i vijeće učini svoj korak kako bismo bili uspješni. Hvala vam lijepa. Um, hvala lijepa, gospođa Ja, danke schön, Frau Hvala gospođa predsjednice, hvala i na vašem izlaganju. Ja bih željela svojem kolegu Dantiju potpuno se suglasiti s njegovim riječima kada kaže da jedno od najvećih postignuća koje smo imali jest bilo slobodno kretanje roba i osoba i slobodno kretanje osoba jest i temelj što imamo ovako jedno slobodno tržište unutar Europske unije. Jedno ne ide bez drugoga i zbog toga je stvaran poziv upućujem svim političarima Europskoj uniji da se poradi upravo na tome da se veliki projekt ne uništi, ovaj veliki projekt eh, time što ćemo posvuda opet eh, postaviti granične prijelaze, to je suprotno onome što mi smatramo zajedničkim digitalnim ili zajedničkim unutarnjim tržištem, ako koje isto tako kao digitalno tržište ima svoj veliki prioritni pristup predsjedništva. Želimo taj uspjeh kao što je Pascal Arimon upravo istaknuo jedan dosije koji se nalazi ovdje i koji prijeti da nestane, a koje se tiče digitalnog tržišta, upravo zbog toga što vijeće nije u mogućnosti, nije u, ni u prilici, niti može uspostaviti ovo zajedničko rješenje. Ako nemamo do listopada o zajedničko e, zajedničko mišljenje, ukoliko neće biti jasno što to vijeće zapravo želi sa ovim e, pametnim proizvodima, onda je cijeli projekt e, digitalnih sadržaja u velikoj opasnosti. Bez ovih, e, dakle, ovih uređaja ništa nije moguće i to ne bi bilo dobro. Ni za austrijsko predsjedništvo kada e, bismo imali neuspjeh u ovom području koji je izuzetno važan i u političkom smislu, da to u konačnici bude neuspjeh predsjedništva vijeća. A princip i želim citirati e, da žuri polako, tu sigurno to ne možemo primijeniti, nije primjenjivo načelo žuri polako i volim vas zaista da se stvari unaprijede, jer u digitalnom segmentu nećemo knjižiti napredak ako ne znamo što će biti sa pametnim proizvodima, odustati od svega, dakle u dogovoru kod digitalnih rješenja i ako vijeće kaže da će nekada u, da, u dalekoj budućnosti ćemo imati ovu prodaju na daljinu to ne može biti rješenje i ne možemo se upustiti u to da će i pametni proizvodi na bilo koji način biti uključeni u ovaj prodaju robe. Sve što je vezano uz leasing, uz najamnine i sve ostale segmente naprosto neće biti regulirani i time imamo jedan zrakoprazni prostor u regulativi, stoga smo u svojevrsnoj blokadi i možemo kazati da ako nam kažete eto možda ćemo naći rješenje u prosincu, bit će to prekasno. Nećemo moći dovršiti stvari, bilo bi to jako loše e, i za ovo zajedničko digitalno tržište koje ste stavili kao jedan od svojih e, bitnih prioriteta. Uh, Hvala, gospođa Egnu. Hvala. Dobro jutro, ministrice. Vaša vlada ima dosta pozitivan stav prema Brexitu i to je zastupnicima Ukipa veliko olakšanje jer tijekom sljedećih šest mjeseci u će se održavati brojne rasprave o trgovačkim odnosima s Britanijom nakon Brexita i važno je da svi imamo na umu činjenicu da ćemo imati milijune ili stotine tisuća malih i srednjih poduzeća i tvrtki u Europi koji žele pristup britanskom tržištu, a mnogi iz Britanije žele pristup europskom jedinstvenom tržištu. I ne smijemo pustiti da nam se politika tu ispriječi i nadam se da će austrijsko predsjedanje imati to u vidu tijekom svojeg predsjedanja. Jer treba imati na umu da je trgovina dobra za sve. Hvala. Hvala, gospođa Sinalova. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní ministrině, také vás tady vítám a děkuji za vaši... Hvala vám, dobro dobrodošli u Mm, kod nas e, u uvodu sam čula vrlo interesantne stvari, čitala sam vaš program i želim se usredotočiti na dvije teme koje su doista važne u okviru našeg odbora. Drago nam je što poduzimate konkretne inicijative i korake u svom programu, je to sve predviđeno, e, isto tako želite povjerenje građana, povjerenje kad je riječ o sigurnosti prehrambenih proizvoda, a isto tako to je presudno na neki način jer sami potrošači kao takvi mora imati povjerenje, zbog toga i označivanje proizvoda mora biti ujednačeno i mora imati svoju e, dakle pouzdanu ulogu koju treba odigrati Vezano uz novu politiku potrošača i zaštite potrošača komisija je dala svoje predloge istovremeno, međutim moramo utvrditi i kazati da taj prijedlog mora biti još pojašnjen. Postavljamo si pitanje da li mm, ste mišljenja da bi eventualno kod ovih kod ovih e, složenih proizvoda ili proizvoda koji se sastoje od više sastojaka, upravo označivanje može biti poboljšano istovjetna e, marka, međutim sa različitim sastavima, ovisno o tržištu za koje su namijenjeni. Socijaldemokrati, za nas je to jako važna tema, a pored toga nam isto tako i barijere koje imamo. Nadamo se da ćete uspjeti kako bi ova dva dosija mogli dovršiti ne samo u korist invalida, već i u korist svih i me kada bi austrijsko predsjedništvo imalo konč korak. mult, ministru, pentru... Hvala. Čestitke ministrice na vašem preuzimanju predsjedništva. Rumunjska, moja država, vas podržava. Slažem se što su prethodni govornici rekli i podržavam gospodina Karasa. Mi radimo u međuskupini za mala i srednja poduzeća, on je predsjednik, ja sam potpredsjednica. i često razgovaramo u toj skupini. A crvena linija, da to tako nazovem, je želja da se olakšaju međunarodne aktivnosti malih i srednjih poduzeća i pristup u unutarnjem tržištu i javnoj nabavi. I mislim da je jedna definicija koja će to razjasniti dobro došla. Na primjer, ako imate tri tvrtke u državi, tri tvornice, broj e, poslodavaca koji imate nije relevantan dio definicije. Možda imate 10 ili 11 e, osoba koji rade u jednoj mikro tvrtki, ali možete još uvijek imati e, velik dohodak ja sam izvjestiteljica za dva izvješća u svojoj skupini i zanima me što imate reći o kašnjenju plaćanja i učinku koji kašnjenje plaćanja ima u državama članicama. Ja sam i izvjestiteljica za proračun za MSP-ove za 2019. za svoj klub i moje iskustvo je takvo da države članice mnogo toga govore na europskoj razini o tome. Imamo načela u aktu za mala i srednja poduzeća. Dakle, govori se tu o administrativnom opterećenju i slično, ali u praksi to se ne događa nužno. Što se tiče proračuna za 2019. dali smo jedan amandman i mi želimo veći proračun za određene dijelove programa podrške za MSP-ove. Svi se slažemo da ovisimo o malim i srednjim poduzećima, ali važno je da to bude crvena linija za sve, za sva predsjedništva. Ne možemo inače imati poštenu konkurenciju između velikih tvrtki i MSP-ova jer inače dobijete monopole koje se ne nadzire kako treba i to može dosta naštetiti malim tvrtkama i ponekad ih i ugasiti. Znam da Austrija ima mnogo malih srednjih poduzeća i nadam se da im možete pomoći. Hvala. Hvala. Mislim da su se javili svi koji su to željeli. Ja sa svoje strane pak e, mislim da moto austrijskog predsjedanja glasi Europa koja štiti. To upravo pokazuje što građani očekuju od Europe i to je jedan od elemenata, sastavnica, može biti i rast, ali stvaranje radnih mjesta i konkurentnost, kako bismo upravo ovo ostvarili, potrebno nam je zajedničko tržište kako bismo ostvarili i pozitivne pomake u ova tri područja. Vi sami ste spomenuli da je jako važno da se donose samo oni zakoni koji imaju svoju jasnu dodanu vrijednost. Sigurno dvije teme koje tu valja spomenuti i koja isto tako padaju pod našu ingerenciju, dakle ingerenciju našeg odbora i ove teme su spomenute. S jedne strane, pristupačnost, to je tematika koja doista je sa srcu velikom broju građana. Mnogi očekuju od Europe da tu Europa bude jasna. No, blokiranje u vijeću. Nadam se da i će Austrija uspjeti e, potaknuti države članice, a drugi tematski kompleks jest e, upravo dakle kretanje roba u digitalnom tržištu. Izuzetno je važno da i u tom segmentu surađujemo. Mi u parlamentu smo E, tu dosta dobro napredovalo. međutim i tu u vijeću vidimo svoje vrstne poteškoće. Mislim da je tu upravo naglasak u ova dva segmenta potrebna je dodana vrijednost, dodana vrijednost izgradnje europske ideje. Stoga mislim da austrijsko predsjedništvo može nam pomoći i puno uspjeha vam želim u svim ovim temama. Hvala. Hvala vam od srca na svim vašim prilozima, na pitanjima, idejama. Ja ću puno toga ponijeti sa sobom, ali svakako ću pokušati to osvijestiti i usredotočiti ipak pažnju na to. Ja ću pokušati odgovoriti na što je to više pitanja, ali ukoliko bih nešto izostavila svakako na bilateralnoj osnovi stojim vam na raspolaganju i možemo razmijeniti sva naša iskustva. Gospođa predsjednica je već spomenula Europa koja štiti kao moto, to je ujedno i taj moto koje koristimo jer e, mislimo da tu možemo se točiti na mnoštvo tema, a svakako je to osiguravanje i dobrobiti, blagostanja, a isto tako i konkurentnosti. E, time smo i pokrili e, digitalno zajedničko tržište. Prije svega, kada je riječ e, o slobodnom kretanju E, dakle i usluga i robe, što znači da vanjske granice e, se e, obrađuju na drugim područjima. Međutim, zaštititi vanjske granice kako bismo interno u EU imali one slobode koje ćemo zajamčiti građanima Europe i koje smo im obećali. To je ideja Europske unije koje su ujedno i prednost Europske unije koje svatko na svakodnevnoj osnovi može osjetiti. Svako ćemo se založiti za sve to i e, osnažiti sve ove teme. Još jedan kompleks koji je spomenuta, to je povezivanje između onih vodećih u srednjem segmentu i startupova. To je isto dio malih srednjih poduzeća. Ovi glavni vodeći poduzetnici u tom segmentu, ja već 32 godine imam iskustvo u IT-u i telekomu, ne, 15 godina, ne 50 godina, 15 godina, a kao isto tako e, dakle u upravi ovih poduzeća možemo biti uspješni e, samo tako kada podupremo i mala i srednja poduzeća. To je jedna zajednička inicijativa. Ukoliko MSP-ovi nisu s nama u inovacijama, u raspisivanju različitih e, natječaja, tada će ona vodeća poduzeća odustati. 98% u Austriji naših poduzetnika su najmanji i mikropoduzetnici. To možemo vidjeti u mnogim drugim državama. Za njih se moramo založiti. Osobno će se založiti da se ovaj ekosustav e, ovog okruženja podupre i uvijek razmišljamo o njima kada razmišljamo o bilo kojoj od ovih tema Hvala vam lijepa. Mi ćemo tijekom našeg predsjedanja vijećem imati to na umu. Što se tiče konkretnih pitanja koje su postavljena, ja bih započela s temom da je e, tržište roba, nadzor tržišta, harmonizacija tržišta izuzetno važno. 28. svipnja vijeće za konkurentnost e, je dalo jedno opće smjerenje, a vezano s uredbu međusobnog priznavanja, koje je zapravo kao o, ovaj smjer kretanja, po mom mišljenju, je sveobuhvatan i dosta uravnotežen. On kao takav omogućuje primjenu načela međusobnog priznavanja, nadamo se brzom dogovoru sa Europskim parlamentu i to još do kraja godine možete biti sigurni da ćemo upravo u ovom segmentu i tematskom kompleksu zaista ubrzati rad jer želimo biti sigurni da proizvodi koji se stavljaju na tržište u EU budu i jesu sigurni da ispunjavaju sve uvjete. Kada pogledamo e, pojačanu harmonizaciju na e, tržištu unutar Europske unije, tada tu se upravo pružaju mogućnosti i potencijale koji omogući to da se oko 5 milijuna poduzeća dobe potporu na ovaj način i stoga će to dobiti moju podršku, a vjerujem i podršku mojih kolegica i kolega. Platform to business, poslovna platforma, to je nešto što je izuzetno važno za male i srednje poduzetnike. Ovdje smo na neki način e, vidimo manji broj platformi koji imaju jednu značajnu poziciju na tržištu. Izuzetno su dobra iskustva E, kod nas u Austriji koji smo imali isto tako i zakonodavno rješenje u području turizma gdje najmanji mikropoduzetnici imaju svakako mogućnost ponuditi svoje smještane kapacitete na tržište. To iskustvo koje imamo u Austriji možemo unijeti i ne želimo da tri platforme na neki način koje se koriste poslovnim platformama dominiraju na tržištu, a tu ćemo svakako vrlo brzo započeti sa radom na tome na vijeku vijeću e, za konkurentnost 29. E, i 30. studenog ćemo ovo imati na dnevnom redu. Želimo ostati ambiciozni i Isto tako bih e, zamolila parlament za potporu kako bismo mogli početi istraje a ako je moguće i prije izbora za Europski parlament, što bi bio i naš cilj. Što se tiče pristupačnosti, izuzetno važna tema, višekratno je ovdje spomenut accessibility i sam eh, uredba o pristupačnosti i pregovori su u trialogu pod eh, bugarskim predsjedanjem. Eh, dosta dobro je napredovalo, sad je na nama zadatak da se ova tematika koja zadire u mnoštvo područja, da ga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 ostvarimo, gdje pokušamo ostvariti dalje napretke. Nažalost, najteža pitanja i ključna pitanja još nisu dovršena. To svakako i vi vidite kada ste spominjali to. Najveća prepreka je e, sama opće područje primjene e, direktive. Znamo koliko je važan ovaj akt, ali uzet ćemo svakako u obzir e, da se i naša želja ispuni, a da napredujemo toliko kako bismo i s vama zajedno i ovaj dosje dovršili. E, što se tiče trijaloga, vidim da je upravo jučer bio trijalog i zanimaju me e, s zanimanjem ću pratiti rezultate upravo zato što ste vi spomenuli ovu temu. Intenzivno ću se savjetovati sa svojim kolegama zakon zakonik e, kao tema izuzetno teška tematika koju ste naveli, izazovna tematika, nekoliko IT sustava koji trebaju 2025. godine, umjesto 2020. kao što je bilo planirano, e, trebaju doći online. Međutim, komisija, kao što ste i sami istaknuli, to je E, novi, istovjetan prethodnim predlogama, međutim tehničke pripreme su u tijeku i ova tematika e, zaista je nešto što ću uzeti i ponijeti sa sobom, razmotriti to sa ministrom financija i još jednom i izrazito zamoliti da se i ovdje ostvari napredak. Jako je važno da uvijek imamo na umu da ovaj gospodarsko područje Europe mora biti osnaženo. Svakako je vaš input dobrodošao. Što se tiče javne nabave, nisam, nisam spomenula ovu tematiku Evo, što se tiče pristupačnosti, vaši impulsi, vaši prijedlozi, dobrodošli su i svakako ću ih ponijeti sa sobom. Hvala vam na predstavljenim preloženim idejama i hvala vam što ste me upozorili na sve segmente. Što se tiče paketa javne nabave, glavni cilj je učinkovitost nacionalnih tijela za dodjelu javnih nabava. Komisija će tim u vezi e, omogućiti dakle jednu procjenu utjecaja za velike kapitalne projekte javne nabave. Pokušat ćemo vidjeti kako i tu stvari možemo naprijediti. Austrijsko predsjedništvo svakako će učiniti sve da se ovaj nezakonodavni akti i paket ipak podupre. Mi ćemo kao Austrijsko predsjedništvo raditi na tome. Digitalno jedinstveno, digitalno tržište, to je zaista izuzetno visoko na listi prioriteta. E, vi ste u vašim javljanjima nekoliko puta spominjali ovu temu. Želim samo kazati da želimo stvoriti jednu dodanu vrijednost za europsko gospodarstvo koja ipak e, obuhvaća 415 milijardi eura, a isto tako poslovna platforma, integrirani europski e, gospodaranje podacima. To su jako važne teme i koraci. Svakako tu možete biti sigurni da ćemo i s naše strane imati samo šest mjeseci na raspolaganje. To nije previše vremena kako bismo ubrzali sve skupa. Drago mi je što su bugarski kolege, isto tako e, doista učinili jedan izuzetan prethodni rad e, kada je riječ e, o single digital gatewayu, a isto tako s obzirom da je riječ o tehničkim temama pokušat ćemo da te tehničke teme što prije unaprijedimo digitalno gospodarstvo treba jednu uravnoteženu zakonodavnu infrastrukturu, vi ste to dobro zamijetili i mi ćemo se svakako i tome posvetiti. Još nešto što se tiče tema kibersigurnosti agencije ENISA je s tim u vezi jako važna. Na jednom susretu koji smo imali jučer, kratko smo to isto tako spomenuli, a to je potpora e, nacionalnim stremljenjima i nastojanjima. Jako je važno da se ova organizacija etablira koja pomaže u tom pogledu, a svakako ćemo ovu temu e, imati na dnevnom redu kada je riječ o digitalnom zajedničkom unutarnjem tržištem. Što se tiče prodaje na daljinu, rad u vijeću se nastavlja, to je jedna vrlo jasna i dobra regulativa Važno je da se postignu e, napredak i kod dijaloga za digitalni sadržaj koji je usko povezan. E, vaša obavijest koju ste mi dali, ali svakako ću sa svojim timom još jednom pogledati u temu, povezanost e, pojedinih područja, nekoliko ministarstava s naše strane, dakle nije samo u mom ministarstvu ovaj tematski kompleks, ali svakako ću se raspitati, informirati, vidjeti kako povezati ovih nekoliko tematskih kompleksa. New Deal for Consumers, nove pogodnosti za potrošače, to je novi dosije za modernizaciju, zapravo zaštitu potrošača i kompletnog zakonodavnog okvira. Nama je jako važno da svakako i potrošači, ali isto tako i poduzetnici budu uzeti u obzir. Mislim da moramo ipak imati dobru mjeru e, dakle ravnopravnih i jednakih uvjeti kako za poduzetnike tako i za potrošače. Drago mi je što e, smo već započeli vrlo konstruktivne razgovore. Osobno sam bila u kontaktu već i sa nadležnom povjerenicom Odlučni smo da svakog kod ovog osjetljivog pitanja saslušamo sve strane, sve e, članice i komisiju i ostale aktere. Vidimo s jedne strane da je potrebno e, ujednačivanje i usklađivanje za potrošača, ali s druge strane pak moramo imati na rješenje u koje će biti uključeni poduzetnici. Prije svega mala i srednja poduzeća neće to pogoditi ove multinacionalne koncerne i velike koncerne, već male i srednje koji su zaista ovisni o lokalnim proizvodima i isto tako i sadržajne tvari koje e, svakako moramo uzeti u obzir. Važno je izbjeći bilo koji konflikt, e, postići dakle s jedne strane zaštitu potrošača i zajamčiti zaštitu potrošača, međutim i zaštitu i e, malih i srednjih poduzetnika koja ne bi smjela biti previše opterećena bilo kakvim novim rješenjima. To je jako važan, izazovan zadatak koji se unaprijed zahvaljujem na vašoj potpori. Općenito i na samom kraju želim istaknuti da imate s moje strane punu potporu. Ja zaista gorim za sve ove teme koje se ovdje spominju već nekoliko godina prije svega unutarnjeg tržišta, a isto tako se veselim našoj budućoj suradnji. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala lijepa gospođo ministrice na tome što ste odgovorili na sva naša pitanja i što ste odaslali pozitivnu poruku na kraju. Mislim da je to doista važno za naš odbor jer smo uvjereni u važnost unutarnjeg tržišta, ali drago mi je čuti da je i austrijsko predsjedništvo u to uvjereno. Dakle, želim vam mnogo sreće, uspješan rad i nadam se da ćemo do kraja ovoga saziva završiti sa radom na što više predmeta. Uh, to znači da možemo nastaviti sa dnevnim redom. Imamo izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku. Imamo tu naše stručnjake o pristupačnosti. Vidim da Morten Lokegaard još nije stigao, tako da možemo započeti onda sa ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja i to je naša izvjestiteljica Evelyn Gebhardt. Hvala vam lijepa. I kad je, smo imali raspravu sa gospođom ministricom, ja sam spomenula da imamo svoje vrsne poteškoće i za austrijsko predsjedništvo je to jedan izazov jer znamo da Austrijska vlada od samog početka je bila protiv e, ova dva prijedloga i zbog toga je važno da mi izvršimo pritisak kao zastupnici. Danas e, imamo još jedan tehnički sastanak zadnje prijeljetne stanke gdje ulazimo optimistički u, u rješavanje ovih tehničkih e, finesa i tematika. I ostaju samo još dvije teme, a to je kako ćemo sa ovim pametnim proizvodima, smart goods, a drugo razina harmonizacije. To su dva pitanja koja će ostati otvorena, koja su politički u svojoj naravi i naravno ne mogu se obraditi na ovako tehničkim sastancima, već i moraju biti svakako na međuinstitucijskim pregovorima obrađene u cijelosti. Vijeće do sada je zapravo na bilo koji način htjelo spriječiti da se smart stave u digitalne sadržaje i to s obrazloženjem da e, to žele imati u, u sklopu e, dakle, prodaje roba i usluga na daljinu. Kako u Gebhard Fosu, tako i Arimont izvješću mi smo rekli da to nema nikakvog smisla jer e, digitalni sadržaj pametni sadržaj jesu isto tako i roba što se tiče digitalnog segmenta ovih proizvoda moraju biti na bilo koji način uključeni u digitalni sadržaj a to vijeće ne žele i to nam stvara ogromnu poteškoću. Istovremeno, Vijeće do sada nije zauzelo opće načelo niti stav vezano uz prodaju na daljinu s obzirom na argumentaciju da ove E, pametne proizvode ne želi obraditi i ne znamo što će se onda s njima dogoditi. Sve to skupa dovodi do blokade kada je riječ o digitalnom sadržaju. Ne možemo prihvatiti da se odustane od e, ovog segmenta koji je jako važan i koji svakako čitavo područje digitalnih e, predmeta, smart pametna vozila, e, pametna perelica rublja, te isto tako i mobilni telefon, sve ove proizvode time ne bismo imali uopće obuhvaćeni. Ne znamo što u budućnosti će se s time događati. I to je upravo ta blokada pred kojom se nalazimo. Nadali smo se i neko vrijeme je izgledalo pozitivno da ćemo pod bugarskim e, predsjedanjem to moći dovršiti. I e, izrazito želim ovime istaknuti svoju veliku zahvalu e, bugarnom predsjedništvu gdje smo doista dobro napredovali, ali kad vijeće nije spremno da se ovo definira, a u parlamentu nemamo niti jednog kluba koji bi e, ukazao mi to želimo kao što to vijeće želi. To je znači jednoglasnost u parlamentu i priklonjenost parlamenta jedinstvena u tom pogledu. Problem je dakle velik. Sve ovo sam, ja sam čula da predsjedništvo vijeća sada namjerava obraditi ovu temu. Međutim, nažalost tek možda u prosincu e, dati jedan opći, e, opće mišljenje, a vezano uz e, usluge i sadržaje na daljinu. Što se tiče ovog našeg vremenskog tjesnaca pred europske izbore, znači da nećemo doći do zaključka, odnosno do zaključenja. Zadnja sjednica, plena sjednica je u travnju, Brexit, eh, VFO će biti glavne teme, a isto tako i ožujak je već popunjen. Što se plenarne sjednice tiče, što znači da doista ova dva dosija nećemo moći dovršiti. Usprkos tome što mi u parlamentu već tri godine radimo na svemu tome i sve skupa će zapravo eh, jednu točku u državama koje jedna jedna točka koju države ne žele podupreti, sve ostale smo uspjeli pokriti i sve skupa će e, na neki način se razvoditi. Znamo koliko je važno ovo područje za potrošače, za građane i za poduzetnike, jer žele znati koja su pravila, koja će pravila vrijediti kad je reč o zaštiti potrošača, kako će se poštivati prava poduzeća i poduzetnika. Stoga smo i mi izvršili pritisak i 12. listopada, ukoliko vijeće tada neće imati saznanje kako da se postupa prema pametnim proizvodima, a onda je sve skupa e, na neki način vrlo pesimistično gledam na daljni razvoj događaja. E, Hvala lijepa i nadajmo se da će vijeće napredovati. Zatim sljedeće izvješće je europskim elektroničkim komunikacijama i e, naša izvjestiteljica Edita Harancova. Hvala gospođo predsjednice. Pa mislim da imam dobre vijesti. Uspjeli smo postići dobar rezultat, uravnoteženi dogovor I kao što smo od samog početka govorili, to je dogovor koji donosi jednako koristi i potrošačima i poduzećima. Evo, ukratko ću iznijeti rezultate trijaloga. Možda ste već primijetili da imamo granicu za e, cijene, za pozive i SMS poruke unutar Unije. Dakle, od 15. svibnja iduće godine pozivi će stajati najviše 19 centi plus PDV po minutu, SMS poruke najviše 10 centi po e, poruci plus PDV. Evo, mislim da je to izvrsno postignuće i odličan rezultat za potrošače. Rekli smo da je kraj roaminga prvi od dva stupa, a drugi stup je e, kraj neopravdano visokih troškova za, e, za pozve na veliku udaljenost. Dakle, evo, usvarili smo to, zahvalili smo odboru i hvala parlamentu. Dakle, možemo sada reći da će previsoke cijene uskoro ući u ropotarnicu prošlosti. No, kada je riječ E, o ostalim područjima još tu treba mnogo učiniti. Uskoro e, europski građani će imati također priliku raspolagati i širokopojasnim e, internetom po prihvatljivim cijenama. Dakle, oni koji nemaju pristup zbog nedovoljnih prihoda internetu ne smiju biti građani drugog reda ili zato što žive u ruralnim zajednicama. To je parlament osigurao. Dakle, tamo gdje zemlje članice smatraju da cijene nisu prihvatljive moraju djelovati ili uvođenjem socijalnih tarifa ili izravnom financijskom potporom građanima. Osim toga smo usvojili čvrše odredbe koje se tiču osoba sa invaliditetom. Sadašnja direktiva koja samo poziva na pristupačnost, no sada je pristupačnost obveza i također je e, time e, omogućen bolji pristup. To se može spojiti također i sa aktom o pristupačnosti, o čemu ćemo uskoro čuti i to je doista veliko postignuće za građane sa e, invaliditetom. Također, naš treći cilj je uvesti i uravnotežene inovacije i zaštititi potrošače. Dakle, to je jedna ravnoteža koja neće s jedne strane stvarati previše administrativnih opterećenja, a s druge strane osigurati jednak tretman svih usluga. Dakle, uvest ćemo direktivu koja će uvesti pravnu sigurnost u poslovanju preko granica i također zaštititi tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu. Istovremeno ćemo zaštititi start-upove i inovacije. Uz e, određena ograničenja pobrinuli smo se da ova direktiva neće ugroziti buduće telekomunikacijske usluge koje se pokrenu u Europi i također postigli smo i jednu, e, jedan standard za mobilni sustav e, upozoravanja u Europskoj uniji, odnosno takozvani pozivni broj 112 i to e, će omogućiti slanje poruka na vaše mobitele u slučaju e, hitne situacije i to može spasiti živote. Dakle, dani e, sirena koje su preostale iz drugog svjetskog rata su stigli do svojeg kraja. I na kraju imamo i naknade za potrošače. Jedna od najvećih pritužbi potrošača je mijenjanje operatera. Dakle, imate poduzeća koja ne daju e, sat vremena za instalaciju nego čitav dan. Dakle, potrošači moraju uzeti slobodan dan s posla da bi čekali tehničara koji na kraju krajeva ne dođe i ljudi da e, tjednima čekaju na e, aktiviranje interneta ili telefona. Dakle, to zahtjeva naknadu potrošačima i doista mogu reći što mi je drago zahvaljujući našem radu da će oni e, dobiti pravo na naknadu. Dakle, evo, možete E, zamislite da je direktiva vrlo obsežna, imamo 180 članaka, evo još ima mnogo toga e, u direktivi, ali htjela sam izdvojiti najbitnije stvari. Kao što sam rekla, postigli smo dobar uravnotežen dogovor i mislim da e, se odbor doista može ponositi ishodom. Sporazum je odobren jučer na odboru ITRE, to velikom većinom, a ja sa radošću iščekujem naše glasovanje na plenarnom zasjedanju u listopadu listopadu i želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni koji su aktivno sudjelovali u pregovorima, naročito kolegama Van Nisaroju, kolegici Mice i Juliji Redi koja je doista dala snažan doprinos konačnom sporazumu i želim se posebno zahvaliti tajništvu koje nam je doista mnogo pomagalo u pregovorima. Hvala vam svima i kao što sam rekla veselim se našem glasovanju na plenarnoj. Hvala Dita na izvrno obavljenom poslu i mislim da možemo nastaviti sa izvješćem sa trijaloga koji se održavao jučer o pristupačnosti. Morten loke, ima riječ. Hvala. Kao što se mnogo od vas e, za cijelo sjećaju, Evo, imali smo neke loše vijesti prošlog puta o četvrtom trijalogu, što je dovelo do otkazivanja sljedećeg eh, trialoga peta i to smo mi smatrali kolakom eh, unatrag eh, što se tiče pregovora sa bugarskim predsjedništvom. Evo, sada mogu sa zadovoljstvom reći da smo se vratili na pravi put. Imali smo prvi trijalog pod austrijskim predsjedavanjem jučer. Kao što ste najavili, sve su strane u pregovorima potvrdile svoju spremnost da e, naprijede rad na ovom predmetu. Naravno, e, poruka vijeća je bila da su spremni pregovarati kada god to budemo i mi i to su Austrijanci pozitivno shvatili i kao što je se pokazalo jučer na sastanku želi se napredovati što prije. Jučer na sastanku nismo učinili neke konkretne iskorake po najsloženijim temama, zato jer vijeće nije raspolagalo ažuriranim mandatom, ali austrijski veleposlanik e, nas je uvjerio da će nastojati dobiti ažurirani mandat i da će započeti što prije s pregovorima. E, zatim e, imamo tri tehnička pitanja u vezi s kojima imamo privremene sporazume o operativnim e, sustavima. Dakle, smo se e, približili jednoj konkretnijoj definiciji. Zatim, e, kada je riječ o radnoj skupini, složili smo se da ona treba imati predstavnike stručnjaka, dionika i zemalja i vijeća i komisije. Također smo dogovorili o radnoj praksi, dakle kada je riječ o provedbi vijeće i parlamente imaju slične pristupe, odnosno nastoje ograničiti broj e, sudskih postupaka. Dakle, parlament e, to ograničuje na ljude koji imaju izravan interes e, u, predmetu, a vijeće također to proširuje na organizacije potrošača i parlament je također iznio svoj prijedlog o rješavanju sporova. Dakle, imamo dobar ishod jučerašnjeg trijaloga i idući trijalog predviđen je za 2. listopada i 7. i 8. studenoga i nadamo se da ćemo imati konačni rezultat e, što prije. Hvala vam lijepa. E, Hvala Mortene na ovom izvješću i mnogo sreće u daljnjim trijalozima. Sljedeće izvješće je slobodno okretanje neosobnih podataka. Naša kolegica je tu izvjestiteljica. Evo, hvala. Drago mi je što smo u rekordnom vremenu završili ovaj e, postupak e, o usvajanju uredbe i zatim e, smo završili rad na trijalogu u pet dana i doista sam vrlo zahvalna svim izvjestiteljima u Sjeni, tajništvu, pravnim savjetnicima koji su doista pokazali sklonost timskom radu i također mogu vas izvijestiti da smo uzeli u obzir sve vaše interese što je više bilo moguće i postigli smo dobar rezultat u pregovorima s vijećem jer smo zadržali područje primjene koje je najšire moguće o oklanjanju zahtjeva za e, lokalizacijom podataka, dakle e, regulativa i deregulativa i uspostavili smo petu slobodu na jedinstvenom tržištu što je povezano sa ostalim eh, slobodama i to nam omogućuje digitalna revolucija. Također imamo i eh, slobodno trgovinske sporazume sa Kanadom eh, i Južnom Korejom. Dakle, to je doista prava prekretnica i um, postigli smo brzo dobre rezultate. To je dobra uredba i uspjeli smo u tome jer smo zajedno radili. Dakle, evo, zadržali smo ovo izuzeće na ono što je predviđeno ugovorima, dakle što se tiče javne sigurnosti, javnog reda i mira i ograničili smo mogućnosti pravne nesigurnosti gdje e, bi vijeće ili zemlje članice mogle to e, protumačiti na neproporcionalan način i uveli smo ponovno zahtjev u vezi sa e, delokalizacijom, dakle na mala vrata na neki način. Mi smo zapravo time uveli pitanje javnog reda i mira u područje primjene i također e, pitanje javne nabave u slučaju da se e, recimo u javnim uslugama pohranjuju e, podaci od javnog interesa poput Bundeskauda. Dakle, ako raspolažu tim podacima interno, onda oni mogu obvezati nacionalne vlasti i lokalne vlasti na to, ali ako e, se to daje na podugovor putem javne nabave, ali onda moraju otvoriti e, tržište i privatnim subjektima. Također smo razjasnili razliku između GDPR-a i FFRD-a, dakle osobni podaci ostaju pod područjem primjene GDPR-a, dakle nema preklapanja između ove dvije direktive zato jer mm, ne možemo zakonski urediti budućnost, dakle nastojali smo objasniti da kada imamo mješovite podatke, osobne ili ne osobne podatke, dakle ova uredba se e, primjenjuje ne u pitanje GDPR, ali e, mi smo skratili također i vrijeme revizije na e, dvije godine i također smo tražili od vijeća da se usredotoči na odnos između ove dvije uredbe tako kako bi e, one mogle biti primjenjive u budućnosti i pružile i pravnu sigurnost za budućnost. Također smo pojednostavili postupak za nadležna tijela da traže pomoć od nadležnih tijela u drugim zemljama članicama za pristup podacima koji se obrađuju u drugoj zemlji članici u slučaju da su im tu podaci potrebni za neke pravne ili porezne svrhe. I također smo se pobrinuli da zemlje članice mogu nametnuti i razmjerne sankcije, odnosno kazne, ako dođe do zlouporabe, ali komisija može provjeriti da su to razmjerne kazne, da su vremenski ograničene, da su opravdane i to nam omogućuje e, sprečavanje zlouporabe od strane zemalja članica. Zatim e, kodeks ponašanja za prenosivost, dakle imamo e, dulje vrijeme za industriju koja to će razraditi i također smo se pobrinuli za uključivanje malih i srednjih poduzeća. Evo, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni i doista se nadam da će odbor to sutra na glasovanju snažno podržati. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala lijepa zadnje izvješće su pravila o stavljanju na tržište gnojbenih proizvoda s oznakom CE. Gospodin Turkanu upravo ulazi u sobu kada se smjestite. Imate riječ. Na dobro jutro. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, treći neformalni trijalog o uredbi o e, gnojbenim, proizvodima odio se 19. lipnja, a drugi trijalog imali smo u travnju. Održano je nekoliko sastanaka u tom razdoblju, dosta i tehničkih sastanaka i dosta smo napredovali i hvala kolegama na tome. Nije tajna da sam htio završiti rad na dosiju pod bugarskim predsjedanjem. To bi bilo moguće da nismo imali problema i da nismo imali problema sa strane Envija. Ne želim nikoga kriviti. ali moram naglasiti da moramo surađivati u našem pristupu prema vijeću, inače ćemo sve usporiti. Imali smo oko 2000 linija, 600 stranica u dokumentu s četiri stupca, a samo 200 linija i 40 stranica je imao Envi i nisu uspjeli to završiti. Moramo raditi na tome da sve zaključimo. I čekam što će se dogoditi pod austrijskim predsjedanjem. Nadam se da ćemo nakon ljeta krenuti punom parom u radu na ovome, a nadam se da će i u odboru Envi uspjeti postići neki napredak prema zaključenju ovog dosija. Hvala. Hvala lijepa. Dita Karansa, izvolite. Hvala. Samo bih rekla da smo tražili da se ovaj dosje pošalje koordinatorima zbog kršenja našeg poslovnika. Hvala. Hvala Dita. I vidjet ćemo što će se s time dogoditi. Sada je uobičajeno da razgovaramo o kompromisnim amandmanima vezano za procjene zdravstvene tehnologije i izmjenu direktive. Obraćam se sada savjetnicima iz EPP-a. Gospodin Buzoj, da li je on na putu, je li stiže? Pričekat ćemo. Uh, u redu, što se tiče sljedeće točke dnevnog reda, gospodin Busoj je, nažalost, morao otići zbog hitnog slučaja jutros. E, otišao je u Bukurešt. Trebali smo razmatrati kompromisne amandmane. A Dita Hanzova je jedna od izvjestitelja u Sjeni, pa nas ona može informirati o ovom izvješću. Hvala. Hvala. Nemam mnogo toga za dodati. Mi kao ALDE slažemo se s kompromisnim amandmanima i u isto vrijeme nadam se da će se i cijeli odbor složiti s našim pojedinim amandmanima koji nisu pokriveni ovime. Još uvijek smatramo da e, medicinska oprema ne bi trebala biti uključena. U svjetlu kompromisnog prijedloga možemo podržati prijedlog vezano za područje primjene i njihovog uključivanja na dobrovoljnoj bazi. Sada je potrebno da vijeće krene raditi na ovom dosjeu i da se države članice usaglaste kako bismo mogli usvojiti ovaj prijedlog do kraja mandata. Hvala. Hvala Dita na informacijama. Drago mi je što ALDE prati ovaj sastanak i što je prisutan ovdje. Gospodine Salimoviću, hvala vam na to. Me. I to znači da sad nećemo sastaviti, nastaviti sa ovim dosijevom. Kolegica će se pridružiti kasnije, a budući da je gospodin Selimović ovdje, možemo nastaviti s točkom dnevnog reda o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2019. Dakle, gospodin Salimović je izvjestitelj Uh, Oprostite na zbrci, ali zbog toga što neki zastupnici nisu prisutni, Catherine Steiler je mijenjala gospođu Vesval vezano za dosje gospodina Buzoja i zato bih dala riječ Catherine Steiler da govori o ovom prethodnom dosjeu isprike. Hvala. Gospođa Kirsten Versval nije mogla biti ovdje, ali dala mi je nešto da pročitam. Ako se svi slažete, brzo ću to pročitati. Kirsten kaže da je žao što ne može biti prisutna ovdje. Sad je u Nirembergu, radi na projektima koje financira EU, ali hvala. Zahvaljuje izvjestitelju na kompromisnim amandmanima. Naglasila bi neke stvari također SID podržava harmonizirani HTA proces koji poštiva potrebe države članice da same odrede potrebe vezano za zdravstvene uređaje. Ključni element je prava suradnja među dionicima za bolju transparentnost i bolji ishod za pacijente. SID podržava odluku da se to uključi u aktivnu mrežu e, dionika. Također e, podržavamo e, sustav odlučivanja od dvije trećine i zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i svim kolegama na njihovom inputu. Hvala. Thank um, Hvala, Catherine. Gospodine Selimović, drago mi je što vam sada mogu dati riječ da nam kažete nešto o općem proračunu za 2019. godinu. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Pokušat ću biti kratak, ali mislim da je ovo važno pitanje i trebamo o tome održati raspravu. Prije svega hvala svim kolegama koji su predali amandmane na njihovim doprinosima. Mislim da su time obogatili nacrt teksta i tako ćemo poslati snažnu poruku odboru za proračun da je unutarnje tržište i zaštita potrošača područje gdje je potrebno e, dobro financiranje. Dobili smo mnoge dodatke. Odlučio sam da neću raditi kompromisne amandmane, već ću svaki amandman uzeti odvojen u obzir. Što se tiče amandmana za proračun, moje stajalište je da uštede treba pronalaziti čak i na području unutarnjeg tržišta, a to je sada važno. Radio sam u odboru AFKO i drugim odborima i u IFKO gdje svaki dosje koji je dolazio je govorio o povećanju proračuna u isto vrijeme kad svi znamo da moramo učiniti neke rezove i time sam se vodio u radu na ovome i jasno sam dao do znanja da nećemo moći financirati sve što smo financirali do sada. I potrebna nam je reforma u financiranju Unije i stoga sam sam odlučio odrediti neke prioritete e, dakle na koje amandmane bih preporučio plus. Prioritizirao sam određena područja, razlike u kvaliteti proizvoda, e, pristupačnost na internetu i tako dalje. Svi amandmani bili su jako kvalitetni, nemam nikakvih pritužbi na njih, ali moramo odrediti neke prioritete u nekim područjima. Nadam se da će odbor podržati moje stalište sutra na glasanju i hvala svim izvjestiteljima na odličnoj suradnji. Hvala. Hvala gospodin Selimović. Kao izvjestiteljicu u Sjeni imamo gospođu Tun. Zastupnice Tun, izvolite imate riječ. Hvala. Hvala na vašoj pripremi za ovo. Samo bih spomenula nekoliko amandmana koji mi se čine važni. Prvi je amandman 19. Govorila sam o pitanju alat za informaciju i pomoć u jedinstvenom tržištu kojima je potrebno osnaživanje, a također i financije. Potrebno nam je bolja osvještenost potrošača i moramo više novaca i rada uložiti u to. Zbog toga je predan taj amandman. Amandman 20 i također amandman 21, tamo sam predložila da bi bili potrebni dodatni resursi da se isprave i provedba nekih zakonodavnih akata, na primjer ovaj jedinstveni digitalni pristupnik. E, to se treba usvojiti sljedeći mjesec ili uredba o geoblokiranju koja se usvojila prije nekoliko mjeseci. Mi se moramo pobrinuti da ti akti budu na pravi način provedeni. Nadam se da će glasanje sutra dobro proći, da ćemo imati više prisutnih zastupnika nego sada i da će naše stajalište imkova koje ćemo predstaviti Odbor za proračun biti snažno i koordinirano. Hvala. Hvala. Gospođa Grapini, izvolite. Ja sa svoje strane se nadam da ćemo imati i sutra dobro glasovanje i mi smo uputili neke amandmane mm, veselim se suradnje, a isto tako zahvaljujem izvjestitelju. E, međutim, čudi me što izvjestitelj do sada nije ne možemo mu dati potporu kad je reč e, o amandmanu broj 4. Poznato je da da isto tako i male srednje poduzeće, tako i potrošači se nalaze u bezizglednu situaciju ako ne postoji politika koja bi kao takva ih zaštitila od premoći velikih e, platformi. Nadam se da će ovaj amandman e, ipak naći svoje mjesto sutra još e, jedan amandman, 11, ne znam zašto izvjestitelj ne želi podupreti, ja sam ga samo navela e, kao jednu etičku, e, etičku konkurentnost na unutarnjem tržištu. To nam još nedostaje, nadam se da i drugi klubovi će poduprijeti ovaj amandman. Još jedan amandman koji sam uputila kada je riječ o pojedinim rubrikama koje sam isto tako jutro spomenula sa austrijskom e, ministricom, s obzirom da ne potrebno, potrebno financiranje malih srednjih poduzeća. Želim se zahvaliti izvjestitelju za mišljenje, a isto tako se nadam da će ovi amandmani sutra ipak naći svoj put. Riječ je o rubrici 002 i Mislim da upravo proračunske linije, kako promicanje poduzeća, i poboljšanje konkurentnosti poduzeća, zavrijeđuje svoje mjesto, a isto tako i ravnotežu između ovih komponenti pojedinih proračunskih linija. Također, mislim da ove proračunske linije dovode do e, smanjenja e, poduzetništva kao takvog ako nećemo imati dodatna sredstva koja bismo mogli odobriti. Mišljenja sam da je jako važno da imamo i kampanje, da ih promičemo i za to moramo predvidjeti sredstva. Dakle, kad je riječ o promicanju poduzetništva i poboljšanju konkurentnosti i kršenje prava, 340301. Isto tako je ovo proračunske linije. Nadam se da ćemo sutra dobiti jedno uravnoteženo izvješće. Thank you very much. Uh, hvala. Dala bih sada riječ gospodin Salimović, izvolite, hvala lijepa. Samo da zaključim, slažem se sa svime što je rečeno. Nemam nikakvih primjedbi na predložene amandmane koji su predali kolege. Slažem se da su to važne stvari koje moramo podržati, ali na kraju krajeva moramo prioritizirati jer nam nedostaje sredstava u proračunu i ne možemo zahtijevati toliko toga u ovakvoj situaciji. I moramo pokušati prioritizirati, to će biti teško. Ja sam dao prijedlog koji se nadam da je razuman i nadam se da će me odbor podržati, ali ovo je teško pitanje jer slažem se sa svim prijedlozima. Mislim da je sve to važno. I nadam se da ćemo u budućnosti imati dovoljno sredstava da više još uložimo u ta pitanja. Hvala. Hvala. Dakle, sutra glasujemo o ovom dosjeu. A to znači da možemo prijeći na sljedeći dosje. Gospodin Salimović je izvjestitelj. A to je produljenje prijelazne uporebe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene carinskim zakonikom Unije. Gospodine Salimović, možete nam predstaviti nacrt izvješća. Hvala još jednom i hvala na prilici da predstavim ovaj nacrt izvješća pred kolegama. Već smo o tome razgovarali u našem odboru i stajalište je poznato svima. Ali rekao bih da žalim što rad na ovom elektronskom sustavu neće biti e, gotov do kraja roka 2020. kao što stoji u članku Carinskog zakonika Unije. Međutim, zbog važnosti dobrog funkcioniranja takvog elektronskog sustava moramo osigurati da ovo bude provedeno što učinkovitije i što temeljitije. I zbog toga sam odlučio da prijedlog komisije da se produlji rok do 2025 E, bude prihvaćen od strane svih i važno je da osiguramo pravnu sigurnost i za carinske uprave i poduzeća i građane koji bi se suočili s poteškoćama ako ovaj elektronski sustav ne bude e, u primjeni na vrijeme kada prestanu alternativni aranžmani kao što su na primjer papirnati dokumenti, a u isto vrijeme želim osigurati da se taj rok više ne produžuje. Do 2025. carinske uprave trebale bi samo koristiti elektronska sredstva i elektronske dokumente u svom radu. I zbog toga smatram da je ključno da mi, donositelji politika, potpuno budemo predani tome radu kako bi ovaj rok 2025. Eh, bio ispunjen i zbog toga predlažem da komisija svake godine izvješćuje parlamentu o napretku koji su postignuli, o izazovima s kojima su se susreli vezano za završetak rada na tome. Također eh, hvala kolegama na doprinosima i radujem se suradnji sa svima vama. Hvala. Hvala. Gospodin Švab je sljedeći on izvjestitelj u Sijeni. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, Kolegi Selimoviću se želim zahvaliti na izuzetnom radu i isto tako što nam je predstavio sam dosje. Čini mi se da je pristupio vrlo pragmatično, a u prilog tomu govori i sve ono što kruže ovaj dosje. Želimo upozoriti na neke segmente mi kao zastupnici u Europskom parlamentu nećemo se moći provlačiti time što ćemo donositi zakone, e, povlačiti ih i ponovo ih donositi i eto, još jednom odgađati šest godina, to neće ići dobro ako ćemo u tom smjeru. Koliko god mi je drago što, eto, e, ide prema jednom jasnom planu i prema jasnim rokovima i traži takve jasne rokove, otvoreno ću kazati, 2025. godine ne mogu prihvatiti. Iskreno, pa zašto 2025. godine, zašto će onda uspjeti? Pa 2011. je trebala stvar biti u, ustrojena. I stoga mislim da moramo biti jasni i zauzeti jasne stavove i tražiti redovito objašnjenje i izjašnjenje o tome zašto stvar ne funkcionira. Ili države članice mora kazati mi smo nesposobni da se u realiziranju zajedničkih zaključaka. Ako će tome tako, uštedit ćemo se puno e, novaca i vremena i poreznih obveznika i novac poreznih obveznika, međutim onda će odgovornost biti na članicama. No, nije to kritika upućena izvjestitelju, ne želim da se to tako protumači, ali želim da budemo čvršći. 2025. je neprihvatljiva članice koje će eto, do tada dobiti produženje, do danas nisu ništa učinili, a isto tako nema nade da će nešto učiniti do 2025. Zbog toga mirno, staloženo moramo vidjeti, ne znam, možda dvije godine produženja roka, to bi možda bio prelazni rok do 2022 jako teško mi je prihvatljivo da se to prebaci na sljedeći saziv, pa možda čak i na onaj drugi saziv nakon našeg saziva. Dakle, to se mora raspraviti u sljedećem sazivu i u sljedećem e, sazivu se mora i realizirati cijela stvar. Ako ne, onda odustanimo od svega ili tražimo novi prijedlog od članice. i nadam se da ćemo tako moći postupiti. Hvala. Thank you very much. E. Hvala lijepa. Hvala na vašem javljanju. Ja sam sa svoje strane pak razumila stvari tako. Komisija i predsjednici nisu nazočni. Ne znam, gospodine Selimoviću, želite li vi nešto još dodati? Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa predsjednice. Da, suglasan sam sa kolegom Švabom. To je zaista tema o tome da države članice ne isporučuju ono i ne ispunjavaju ono što su obećali. Zašto 2025. Želimo im dati neko vrijeme E, kako ne bi imali daljnje izgovore da ništa ne čine. Ako im skratimo vrijeme, onda će opet kazati pa da, eto, opet je bilo prekratko da bismo realizirali i zbog toga moramo odgovoriti još jednu i ponovno se nađemo u istoj situaciji. Mislim da je to zaista opravdana kritika nekih, e, upućena nekim članicama e, sa onime što zapravo kao rezultat ne donose uravnoteživanje ovih interesa da stavimo 2025. i komisija svake godine nas mora izvještavati o postignutom napretku i apsolutno se slažem sa Aleksandrom Švabom, ne možemo e, se naći u istoj situaciji još jednom, ne možemo e, dakle svi oni koji ne ispunjavaju zadatke i još jednom se naći u istovjetnoj situaciji kao danas. Uzet ću sve u obzir i vratiti se svakako na ovu temu i u jednom kasnijem trenutku. Hvala vam lijepa. Hvala. Krajnji rok e, za podnošenje amandmana je 11. rujna u 12 sati u podne. Vidjet ćemo što će se s tim u dogoditi. To znači da možemo sada da smo završili s ovom točkom dnevnog reda. Da li netko iz redova savjetnika EPP-a zna da li je gospođa Majdel na putu ovamo? Gospodin Švab, e, vi zamjenjujete Evo Majdel, što znači da se možemo posvetiti točkom a koja se tiče utvrđivanja uvjeta i postupaka prema kojima komisija može od poduzeća i udruženja poduzeća zatražiti informacije u vezi unutarnjim tržištem i povezanim područjima. Područja Želim dati riječ gospodinu Švabu koje zamjenjuje izvjestiteljicu Evo Majdel. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice, mene, kolegice i kolega. Kolegica Majdel danas e, ne može biti s nama, ispričava se na tom. Vrlo entuzijastički je zapravo počela raditi na ovom dossieru, ovom Single Market Information Toolu, dakle informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta, a isto tako temeljna ideja da unutarnje tržište nije samo u području e, prava o konkurenciji, već i području e, zakonodavstva, a unutarnjeg tržište, a koja s vremena na vrijeme komisija zapravo preispituje na e, neki način s vremena na vrijeme s obzirom na slabe točke. Vratila se s poduzećem da je užasno velik otpor protiv ovakvog nacrta zagonovnih prijedloga ne samo kod država članica već i kod eh, udruženja poduzetnika eh, njeno je mišljenje da tu postoji čitav niz opravdanih bojazni koje se svakako pokušavaju odgovoriti kroz upućivanje dana, ali postoji čitav niz nerazjašnjenih pitanja. Kolegica Meidel sa velikim žaljenjem je došlo do zaključka da ovaj problem zakonski možemo riješiti samo tako da moramo naći jednu drugačiju zakonodavnu osnovu. Ako države članice i tematski su se uperli protiv ovakvog prijedloga, postavlja se pitanje da li sa člankom 114. možemo pronaći i pravnu logiku, što znači da nije to E, uz ustupak e, od odgovornosti, jer kolegica Mejdel predlaže da se ide prema članku 43. ili 373. članku. Riječ je naprosto o tome da normativnost to je jedini moguće pravo rješenje, jer ako vijeće iz domaćih razloga blokira E, ovaj dosje, onda neka preuzme odgovornost. Nećemo ni na koji način doći dalje ako sa nekim prividnim rješenjima pokušamo e, u parlamentu e, pronaći rješenje koje u konačnici neće pronašeno. Što znači pravna osnova za upravo ovaj instrument unutarnjeg jedinstvenog tržišta, to je dakle nova pravna osnova, to je nešto što moramo u osnovi e, zaključiti većinom, ali mislim da je svi klubovi i većina postoji, postoje se pitanje što će vijeće učiniti s jedne strane, a s druge strane pak pitanje kako na unutarnjem tržištu one slabosti i onim sektorima možemo pronaći te slabosti u kojima zapravo sami dionici nisu e, se pod budnim okom komisije. Ne postoje instrumenti kako se to može učiniti, ne postoje nikakva kompetencija koja bi mogla stvoriti transparentnost, a isto tako e, pravo e, vezano uz tržišne uvjete, mehanizme, e, moramo isto tako vidjeti na temelju tih spoznaja koje su mjere. E, ne samo prikupljanje informacija ne može se neposredno koristiti, postoji i isto tako i potreba za analizom kako bi se odvojili od krajnjih zaključaka sve ono što je doneseno kao zaključak. Stoga, u ovom trenutku glasovanje koje je predviđeno za sutra, morat ćemo ipak ići u smjeru promjene zakonodavne osnove i slijedom toga dosije će se morati ponovo pozabaviti ovom točkom. vam je izuzetno dobro radila i pokušala je da se ograniči područje primjene, međutim to nije bilo dovoljno za velik broj kolega iz toga morat ćemo ići u glasovanje u smjeru koji sam predstavio. Hvala. Hvala. I sada dajem riječ eh, gospođi Grapini koja je izvjestiteljica u ime socijaldemokrata. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Što se tiče ove teme, vodila sam mnoštvo razgovora i ovdje u odboru i eh, u okviru Europske komisije i također sa drugim dionicima. Međutim, sam prijedlog je bio kontroverzan od samog početka. Žao mi je što komisija i predstavnici danas nisu nazočni. Međutim, komisija nije se pobrinula o tome da da se prijedlog kao takav dovede na jednu sigurnu pravnu e, temelje i pravne osnove. I stoga mi je žao što sada upravo e, smo na putu da se ovaj prijedlog e, skine s dnevnog reda. Evo, ipak je i komisijin predstavnik ovdje. No, od samog početka potpuno jasno sam izrazila svoje mišljenje. Nije bila pravna osnova koja bi ko bi bila sigurna u svim svojim segmentima. Naravno, postojala je dobra namjera i u komisiji. Međutim, izuzetno e, negativno utječe na Sarazmjernost i subsidijarnost e, previše subjektivnosti kako će se odabrati poduzeća koja se moraju javiti, udruženja poduzeća, a da pri tome ne uključujemo nacionalna, e, nacionalna tijela za male srednje poduzeća. Uz to to bi bilo i preveliko opterećenje. E, podržavam isto tako prijedloge izvjestiteljice. Mi smo tijekom sastanaka izvjestitelja u Sjeni pokušali pronaći rješenje. Mislim da sutra E, onu varijantu koju je e, mi predlažemo isto tako u ime kluba SID-a da se ipak glasuje, jer upravo pravna služba parlamenta je jednoznačno kazao da prijedlog komisije nema nikakvo pravno utemeljenje i zbog toga bih bila zato da se prijedlog kolege Nikol i drugih da se glasuje o tim prijedlozima i da se ovaj dosije zapravo isključi iz suodlučivanja parlamenta. predlog e, izvjestiteljice imamo ga na stolu koji isto tako ima potporu nekolicine klubova. Mi ćemo još u okviru naše kluba večeras raspravljati o svemu kako da se evo postavimo prema svemu. Osobno pak sam mišljenja da ovaj prijedlog kao takav prijedlog kao takav koji je uputila komisije a vezano s prijedlog uredbe temeljem koje bi se poduzeće i poduzetnici e, bili pozvani dakle izravno da donose i daju podatke o, u vezi unutarnje tržište, sve je to nejasno, sve je to nejasno izrađeno, možda je dobra namjera komisije da se e, kontrolira unutarnje tržište, znam i ishodište i polazište ovih promišljanja, no dozvolite, i nacionalna tijela postoje koje komisija može pozvati da uputi podatke gdje će i komisija ipak sada biti u mogućnosti onda u tom slučaju otvoriti e, eventualni postupak u slučaju kršenja e, ugovora. Stoga, prijedlog na socijaldemokratka i na temelju e, isto tako i na temelju mišljenja pravnog službe da je to pravo rješenje. Hvala u ime ECR-a. Dajem riječ Dan Daltonu. Hvala lijepa. Umjesto Gospodin Sluša, želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni izvjestiteljici. On je mišljenje da ovaj prijedlog e, je zapravo bilo skeptično prihvaćeno, a isto tako i statistike koje su podlijegala ovome, isto tako e, davanje informacije, strukture, troškove, karakteristike ponuđenih proizvoda, e, geografsku raspodijeljenost ide suprotno ugovorima, gospodin Surić, mislim da, isto tako postoje instrumenti za, e, isto tako kroz javne, kroz upitnike, kroz studije, a isto tako i poduzeća i druženja poduzeća e, daju podatke e, nacionalnim službama i mogu ih dati komisije na bazi dobrovoljnih osnova. Što se tiče udruga i udruženja poduzeća, komisija je do sada zapravo odbila sve e, što je rečeno, a isto tako e, ovo predstavlja e, značajan dodatni rad i gospodin Sovjek smatra da se možemo založiti za daleko manje ovlasti prema Europskoj i sve oskupa se moglo koristiti za druge svrhe. Što se tiče povjerljivih informacija koje kao takve komisija kaže da upravo povjerljivost informacija e, jest u ustavnom komisija, a ne e, u udruženju poduzeća. Sam prijedlog e, ne isključuje dakle samih postupaka protiv poduzeća, ali i postupaka protiv država. Da li poduzeće i poduzeci mora pokazati usprkos tome što je kršilo europske zakone u tom slučaju će postati zapravo jedan instrument e, koji će se okrenuti protivno poduzećima. Same sankcije i kazne također nas brinu e, što se tiče isto tako ukidanja nekih e, modela poslovanja, a isto tako usprkos tome što komisija možda ih smatra opasnim za unutarnjim tržištem. To je prekomerna regulacija, a isto tako i ugržavanje unutarnjeg tržišta vrlo je upitno što se time postiže. Međutim, sve negativne strane su vrlo očigledna. će birokratizacije samih poduzetnika, te isto tako samo optuživanje i e, otkrivanje e, modela poslovanja. Smatra se da je potpuno kriva pravna osoba gospodin će isto tako dati potporu našim pravnim stručnjacima parlamenta kada je riječ o konačnim zaključcima. Hvala lijepa. U ime Alde, gospodin Selimović, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti izvjestiteljici Evi Majdel, e, koja je učinila ono što je bilo moguće. Izuzetno je važno e, istaknuti to na prvom mjestu koordinacija svega toga i sa nadležnim odborom isto tako izuzetno teška situacija i izuzetno težak da je kao tako od samog početka bio sam mišljenja da smo učinili sve što je u našoj mogućnosti kao klub da kako bismo saznali koji su to uopće argumenti za ovakav prijedlog i moram kazati da nakon e, bavljenja ovim dosijom nisam ih uspio pronaći. Postoje velik broj nedostataka i negativnih e, komponenti koje mogu izazvati e, veliku prigu tražiti komisiju informacije takvih tipova informacija od gotovo svih poduzeća, poduzetnika, dakle, zbog sumnje u nešto, međutim, ali netko e, drugi koji je možda pod e, sumnjom kršenja, to je uvođenje sustava kažnjavanja e, ljudi, a isto tako i poduzeća koji se ne želi međusobno razotkrivati niti cinkati. A isto tako mislim da po mom mišljenju prijedlog ovog problem ovog predloga jest nedostatak takvog zakonodavstva, takvo zakonodavstvo ne treba usvajati. Pravna osnova e, je još e, dodatni problem u svemu ovome. E, time se pozabavljaju samo na način, dakle, formalno odbijanje ovog prijedloga. Ovaj prijedlog ne bi uopće trebao biti na dnevnog reda niti usvojen ako mi ćemo glasati za amandman da usvajanje mišljenja pravnog pravne službe parlamenta i da nema pravne osnove da se tim uopće bavimo. Mi kao liberali nismo protiv, često protiv komisije i onoga što komisija čini, međutim ovaj prijedlog ne možemo podupriti ni na koji način. Hvala vam lijepa. Hvala. I sada bih dala riječ e, predsjednicima Europske komisije koji se nalaze s nama u dvorani. E, e. Hvala, gospođo predsjednice. Pozvat ću se na pravnu osnovu da je zapravo srž problema, a zapravo ostatak rasprave podliže i ishodu rasprave o pravnoj osnovi. Mi iz komisije smo uvjereni da se prijedlog treba temeljiti na pravnoj osnovi koju predlaže komisija i također smo sigurni da članak 114. ugovora se ne može isključiti iz prijedloga. Ako razmotrimo cilj i sadržaj predložene uredbe jasno je da je cilj uredbe poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i to pomoću konkretnog i ciljenog prikupljanja informacija. Dakle, smit nije opći alat za prikupljanje informacija tu bi članak 337. bila pravna osnova, nego je to usko povezano sa unutarnjim tržištem i zbog toga nam treba članak 114. Procjena učinka također je prikupila više primjera od javne nabave do geoblokiranja i financijske uredbe i tu bi e, to trebalo e, poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i riješiti konkretne probleme. I također smo u više navrata navodili te primjere na ovom odboru. Dakle, ponovno naglašavam, srž ove uredbe je unutarnje tržište. Treba nam, dakle, 114. članak ugovora za ovaj zakonodavni akt i to se ne može isključiti iz pravne osnove. Također, žalimo što parlament ne želi sudjelovati u raspravi o ovom prijedlogu, što je e, važna veza sa unutarnjem tržištu i tržištem i sa postizanjem odgovarajućih prava na unutarnjem tržištu. I e, također, kada je riječ o spomenutom prijedlogu, mislim da se to može izmijeniti u zakonodavnom procesu, ali budući da postoji e, neke slabosti, ipak to ne znači da je to do pravne osnove. Hvala i hvala vam na pozornosti. E, ne znam, želi li izvjestitelj dati neke zaključke da, sa velikim zadovoljstvom želim zahvaliti kolegama na korisnim doprinosima. Mislim da ste i e, dali pravi doprinos e, mišljenju na ovaj predmet. Uzimamo na znanje stajalište komisije i razumijemo njihove argumente no, s druge strane, trebamo uzeti u obzir činjenicu da su poduzeća prestrašena jer ne vide tome kraja. I imamo tu čitav niz stajališta o kojima smo razgovarali i zapravo jedini izlaz iz svega toga i za sigurno pravno okruženje pa naša izvjestiteljica, gospođa Meidel, predlaže da se ipak e, pravna osnova e, za pravnu osnovu izabere 337. članak. E, dakle, ako bi se htjelo to razmotriti mi smo isto to spremni ponovno razmotriti, no gospođa Meidel je uvjerena da je to jedino rješenje da se ovaj predmet održi na životu i nadam se da će to većina podržati i nadam se da će to potaknuti danju raspravu kasnije. Evo vidjet ćemo što će biti sutra. Hvala. I glasovanje je predviđeno za sutra o ovom predmetu i vidjet ćemo što će se dogoditi. Evo, s time možemo zaključiti naš jutarnji dio rada. Želim zahvaliti svim kolegama na fleksibilnosti koju su pokazali jer smo imali i neke izmjene u programu. Dakle, hvala vam lijepa na vašoj fleksibilnosti i vidimo se danas poslije podne. Hvala vam lijepa.